Welcome. Dame i gospodo, dobrodošli na odbor ITRE. Zapravo naš prvi sastanak. Prošli tjedan imali smo zajednički sastanak s odborom TRAN, sat i pol je trajao, a sada ćemo započeti s našim svojim vlastitim postupcima. Vjerujem da ste svi proveli sjajne blagdane odmor i da ste sretni što ste nazad u parlamentu. Za sat vremena prijeći ćemo na glasanje, a sada dnevni red. Ukoliko nema nijakvih komentara, smatra ga se osvojenim. Komentara nema, hvala. Obavijesti od predsjedništva. Ni tu nema ništa posebno. Ako dođe do kakvih novosti, obavestit ću vas o tome prije glasanja. Treća točka, usvajanje dnev zapisnika. 18. 19. lipnja sastanci. Ako do kraja sastanka ne zaprimimo nikakve komentare, smatrat ćemo zapisnike usvojenima. I četvrta točka, prva suštinska, obrazovanje u digitalnom dobu. Izazovi, prilike i pouke za oblikovanje politika Europske unije. Izvjestitelj je Tamaš Dojč. No, s obzirom da nije danas mogao biti prisutan, zbog kašnjenja njegova leta. Dakle, pridružit će vam se ali tek kasnije. Zastupnik Antar Deli će ga zamijeniti. Svi izvjestitelji u Sijeni su nam ovdje na popisu, kao i obično. No, započet ćemo odmah sa raspravom i zamolit ću zastupnika Delija da izloži stajalište izvjestitelja. Hvala predsjedatelju, ja ću dakle samo pročitati poruku gospodina dojića Nastavit ću na mađarskom. Arra szeretném hogy az oktatás átfogó, tudatos és tervszerű digitalizálása elengedhetetlen ahhoz, hogy Dakle, nužno je prilagoditi porazovanje digitalnom dobu kako bi Europska unija bila pobjednikom u cijelom procesu digitalizacije. Kao što stoji u akcijskom planu Europske komisije, postoje znatne neiskorištene prilike za poboljšanje obrazovanja u sektoru digitalnog učenja. Globalna konkurencija se povećava i moramo reorganizirati naše mreže i obrazovanju i gospodarstvu, a cilj obrazovnog sistema je poboljšanje ljudskih potencijala te priprema učitelja kroz životno učenje na lakšu adaptaciju promjenama. Želimo potaknuti ljude da aktivno sudjeluju u digitalizaciji. U dokumentu naglasio sam da digitalizacija ima dvojak utjecaj na obrazovanje. Građani koji napuštaju sistem moraju sve više biti spremni za digitalizirani svijet i također spremni na cijelo životno učenje, dok s druge strane, kako bi to funkcioniralo, digitalna transformacija mora biti prevedena i u samom obrazovanju. Što se tiče upravljanja obrazovnim sistemima i to mora biti učinkovitije kroz digitalizaciju, kao što sam već spomenuo, sve više i više radnih mjesta u budućnosti će tražiti i digitalne vještine. Zbog toga mm, nadležnosti za digitalne teme mora biti osnažene i to će u budućnosti postajati sve važnijim. Također trebamo odraditi minimalne razine digitalnih vještina i svi građani koji napuštaju obrazovni sistem moraju zadovoljiti tu razinu vještina. Digitalne vještine za konkretna radna mjesta također se mogu temeljiti na tim minimalnim kriterijima. Obrazovanje pojedinaca dakle, postaje sve važnijim, sustav obrazovanja mora to moći metodološki podržati i moramo također poboljšati poštenost i učinkovitost obrazovnog sistema što ima utjecaj na profesiju učitelja i osposobljavanje bilo formalno, bilo neformalno mora učiteljima biti stavljeno na raspolaganje. Moramo dakle baviti se ovim svim rizicima na jednoj sustavnoj razini i naglasio bih ovdje i zaštitu osobnih podataka. Inovativno okruženje, obrazovno okruženje zahtijeva napredne digitalne usluge, a za tako nešto su nam potrebni znatni resursi. Zbog toga je važno potaknuti ulaganje u obrazovanje. Što se tiče gospodarskog i socijalnog okruženja, moramo stvoriti partnerstva, moramo održati postojeća, zbog toga što to može poboljšati standard života naših društava. Izvjestitelj je za kraj želio napomenuti da zbog postojećih ograničenja nije mogao prisutno biti ovdje osobno pa će uložiti neke još amandmane kasnije i raduje se razmjeni mišljenja s ostatkom kolega. Hvala. Hvala vam na vašem izlaganju i na vašoj pomoći izvjestitelju Sjeni u ime SID-a zastupnica Griffin nije prisutna pa će ju zastupnik Zorinje zamijeniti. Hvala lijepa. Izvjestitelj nije prisutan pa sam zamoljen da objasnim e, njegovo stanovište koje ja dijelim. U prvom redu zahvaljujem na izvještaju i na obavljenom radu. Sve to ide u pravom smjeru. Pozdravljamo stanovište e, komisije o akcijskom planu za digitalizaciju. To će nam dati dodanu vrijednost za ovaj naš plan Slažemo se s time da u budućnosti ove, e, e, ove vještine će biti vrlo važne kako za svakodnevni život, tako i za posao. To će igrati važnu ulogu u e, stvaranju i novih vještina koje su važne za svakodnevni život. Svi moraju imati jednaki pristup digitalnim mrežama. Kvalifikacija i daljnje obrazovanje su vrlo važni elementi za digitalnu tehnologiju. To se tiče kako tehnologija e, kao i dostupnosti. Tu ne smijemo imati prepreka ni diskriminacije. Ni na e, razini e, dobi, ni na razini spola jednaki uvjeti za sve, to je važno. To je važno i za e, nova radna mjesta. Stoga svi moraju imati potrebne kvalifikacije. Mm, naša djeca, naši suradnici, naši kolege. Izvještaj e, jasno kaže da postupak nije sasvim u redu. E, to stanovište se objašnjava poziva se na amandmane e, imamo, samo dva dana vremena za to je rok za podnošenje amandmana. Možda to neće biti dovoljno vremena kako bismo te e, amandmane pripremili i predali. I to je šteta. Hvala lijepa. Hvala kolega. U ime Alde, zastupnica Punset, odnosno u njeno ime zastupnica Naktegal će ju zamijeniti. Dakle, izvolite. Hvala. Izvjetiteljica u Sijeni, nažalost, nije mogla danas biti ovdje. Pa bih ja prenijela neke njene komentare. Prvo, svijet se danas mijenja brže no ikada i ta transformacija dovodi do revolucije u svim oblicima industrije, digitalne tehnologije bez presedana. Oni mijenjaju naš rad, život na način na koji nismo niti očekivali. I u tom kontekstu obrazovanje i osposobljavanje imaju sve veće i snažnije uloge kako bi osposobile radnu snagu s odgovarajućim vještinama. Slažemo se s izvjestiteljem o tome da su sposobljanje i obrazovanje najbolja ulaganja u europsku budućnost, a učenje sve više postaje cjeloživotnim. Digitalne tehnologije nas obogaćuju, kao i obrazovanje, otvaraju nove mogućnosti učenju nude obilje informacija bez presedana kao i cijeli niz alata i izazova. Digitalna tehnologija, pristup podacima omogućavaju inovaciju i obrazovanje. Otvoreni podaci Open Data nisu samo obrazovni resurs, već isto tako je alata za dalji razvoj otvorene znanosti. No pristup tim mogućnostima koje nam nudi tehnologija ovisi o infrastrukturi i za njega je potrebna e, visoko kvalitetna mogućnost povezivanja. Dakle, važnost instrumenta za povezivanje Europe je upravo pružanju fizičke infrastrukture za širokopojasnu broadband mrežu, što je potrebno jasno naglasiti. Još jedna važna stvar je veza između obrazovanja i nezaposlenosti. sveučilišta treba snažiti kroz učenje e, i na radu, odnosno staširanje i pripravništa, jer ona nude digitalne mogućnosti, inicijative koje su financirane kroz Horizont 2020. provode se i kroz Erasmus+, i jajni su alati da se pomogne potaknuti vještine informatičko-tehnološke naravi. Također postoji potreba za podizanjem poduzetničkih kompetencija i pružanjem podrške digitalnom poduzetništvu. Europski institut inovacije tehnologije sa pratećim zajednicama može odigrati ključnu ulogu. Također bismo trebali snažnije naglasiti programe inkubatora na europskim sveučilištima i morali bismo imati na umu da je ljudski kapital najveća vrijednost europskog gospodarstva, a digitalne vještine i pismenost nisu više samo luksuz, već nužnost. Hvala. Zahvaljujem. Želi netko iz ECR-a uzeti riječ? Dobro. U ime zelenih zastupnik Javor. Izvolite. Hvala, zahvaljujem izvjestitelju na ovom tekstu. Samo bih spomenuo četiri dodatne teme koje vjerujem da su ključne za ne samo konkurentno, već i pravedno digitalno društvo. Prije svega, spomenuo bih pitanje potrebe obrazovne podrške radnoj snazi kako bi oni mogli pronaći nove uloge u društvu, prijeći na nova radna mjesta. S obzirom da se tržište rada brzo mijenja, kao što je izvjestitelj spomenuo. Dakle, smatram da je ključno pružiti odgovarajuću podršku radnoj snazi radnicima kako bi se prilagodili ovim sve bržim transformacijama na digitalnom tržištu rada. Druga stvar, jednak pristup digitalnim mogućnostima. To znači odnosno to ne znači samo tehnički oblik pristupa, već postoje velike razlike u pojedinim državama, članicama ili regijama što se tiče mogućnosti pristupa mrežama, brzinama, ali isto tako postoje tu i različite razine znanja, sposobnosti za aktivno sudjelovanje u digitalnom dobu, a za to je potrebno sveobuhvatan jedan poseban pristup kako bi se izjednačila razina znanja i mogućnosti povezivanja za sve. Treća tema, kada govorimo o digitalnom tržištu i društvu, uobičajeno se bavimo tehničkim pitanjima, mrežama, softverom, tehničkom opremom, možda sposobnostima ljudi da koriste same naprave i uređaje, ali isto tako je ključno podučiti, obrazovati društvo kako upotrijebiti sve digitalne mogućnosti sudjelovanja u političkom životu, sloboda govora i sva ta druga prava koja su uz to vezana. I za kraj spomenuo bih zaštitu podataka, sigurno korištenje interneta i socijalnih medija ili drugih mogućnosti. Dakle, važno je vrlo ran dobi podučiti učenike kako živjeti sigurno u digitalnom dobu. Hvala. Hvala lijepo na ovom izlaganju za zelene. Sljedeći govornik na mom popisu je predstavnica GUE, zastupnica Matijas. Izvolite. Nije prisutna. U tom slučaju zastupnica Tojer ima riječ u njeno ime. Hvala. došli nazad svi. Samo par kratkih observacija s moje strane i jedno postupovno pitanje, kao što je gospodin Zorinja već spomenuo. Naime, to može dovesti do određene razine zbunjenosti jer čula sam da postoje određeni problemi s digitalnim uslugama. I mislim da u doba digitalizacije javnih usluga moramo imati na umu da se tu ipak pružaju stvarne usluge građanima, ne radi se o nikakvim reklamnim kampanjama, no time se otvara vrlo važno područje koje do sada u prošlosti nije bilo dovoljno zaštićeno. Drugo, digitalizacija prisutna u svim vidovima našeg života, na što se tiče kvalitetne demokracije, potrebno je obrazovati ljude već u školama, ali i nastaviti s obrazovanjem tijekom cijelog života i to bi trebalo biti dostupno svima koji žele baviti se digitalnom kulturom, ali treba podučavati one koji podučavaju druge, dakle programe sposobljavanja u školama. Neki su rekli da digitalne platforme ili zajednice bi trebala imati odgovornost informiranja javnosti ali isto tako treba bi, trebaju ljudi biti svjesni mogućnosti koje se te nude, dakle moramo podići razinu informiranosti o ulozi tih zajednica i platforma. I posljednje, kada govorimo o okosnici ovog sistema, tu se okuplja niz različitih stvari. Jedno je reći da je širokopojasna mreža osnova e, ili kibernetička sigurnost, no to su sve samo razine e, uske specijalizacije. Pa bih rekla da ovdje dolazi do preklapanja različitih zamisli. Hvala. Hvala vam. Želi li još netko uzeti riječ? Primjedbe? Nitko? Gospođa Ferrari u ime Europske komisije. Dakle, u ime obrazovanje, mladost, mladi i kultura. Izvolite. Hvala. Hvala vam svima na vašim sugestijama i mišljenjima. Prvo su bili detaljni i u skladu sa našim akcijskim planom. Želim naglasiti da digitalne vještine nisu važne samo za budućnost, za buduće poslove, nego su bitne već danas. Danas ne možete gotovo ni živjeti bez tehnologije, niti raditi bez nje. Tako da želim naglasiti hitnost i važnost poduzimanja koraka upravo u tom smislu. Naravno, te digitalne vještine i kompetencije dijelom su ključnih e, vještina za cjeloživotno učenje i platforma se e, zapravo usrotočila na osnovno srednju školsko i visoko obrazovanje, ali jednako tako prepoznajemo važnost cjeloživotnog učenja i potrebe usposobljavanja, e, osposobljavanja, usavršavanja i to ne samo za posao nego i za život. Naše kolege naglašavaju da su digitalne vještine važne za e, političko sudjelovanje i za demokraciju, tako da ne smijemo zaboraviti da moramo biti e, građani, ali i digitalni građani i moramo biti svjesni važnosti uloge digitalnih tehnologija u našem svijetu, a u kontekstu naravno i javnih i političkih usluga. Još dvije stvari ću naglasiti. E, razmišljamo o tim vještinama kao skupu, širokom skupu vještina koje bi svatko trebao imati sada e, u svakoj dobi međutim potrebno je e, i usavršavati specifične i konkretne e, vještine računalne tehnologije. Dakle, to nisu samo vještine koje se odnose na primjerice programiranje, nego danas imati digitalne kompetencije i biti visoko kompetentan znači zapravo imati napredno znanje koje se može primijeniti na različita područja, a ne samo Um, informacijsku tehnologiju. Dakle, možete biti umjetnik, možete biti analitičar i tako dalje. I u tom smislu je digitalno obrazovanje ključno, ono potiče inovaciju u obrazovanju i mnoge države članice i njena ministar, njihova ministarstva provode bitne reforme kako bi zapravo pratilo išlo korak sa promjenama u društvu. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Hvala na vašim primjedbama i e, prezentaciju ime komisije. Kolega Deli, ovdje u ime našeg izvjestitelja. Da, ovdje zapravo predstavljamo e, različite ljude, različite kolege, svatko je ovdje zamjena za nekoga drugoga, ali dopustite mi samo da zaključim u ime gospodina Dojča. Hvala svim kolegama i kolegicama na primjedbama, na komentarima. Gospodin Dojić je svakako e, veseli nastavku rada i e, analizi e, amandmana i kompromisa. Hvala vam. Obrazovanje, mladi, sport, kultura, to su zaista ključna pitanja za nas možda nisu nužno izravna odgovornost Europskog parlamenta, međutim, s druge strane, ja nama je vrlo bitno znati nešto o tome i imati utjecaj na to. Hvala vam, poštovani kolega. Rok za dostavu amandmana 5. rujna 2018. Glasanje u ITREU 9. listopada 2018. Glasanje u vodećem odboru 20. studenoga 2018. I to je sve za ovu točku broj 4 dnevnog reda. Točka broj 5 smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. E, rasprava o nacrtu mišljenja gospođa Barbara Kapel, naša izvjestiteljica. Inicijativa e, želi smanjiti količinu plastičnog morskog otpada i to posebice u odnosu na e, predmete za jednokratnu upotrebu i opremu za ribolov i to provedbom određenih mjera e, temeljem europske strategije kad je riječ o plastici. Prije godišnjih odmora naša izvjestiteljica je uvela zapravo nacrt mišljenja kako bi se omogućilo brzo, kako bi se omogućilo brzo usvajanje e, i kako bi vodeći odbor Envi imao dovoljno vremena za e, razgovore s vijećem. Dakle, izvolite gospođo izvjestiteljice. Hvala lijepa predsjedniče ovaj prijedlog koji je pred nama za direktivu za smanjenje e, utjecaja e, plastike na okoliš. 500 e, milijuna tona plastike završava u more, moru. To je sve veći teret za okoliš, za ljudsko zdravlje, za turizam, za ribarstvo i brodarstvo to ne poznaje e, granice. Tu vodi Kina, e, e, slijedi Indonezija, Filipini, Vjetnam, ali i SAD je zemlja koja jako prlja more. 60% otpada na te otpada otpada na to te zemlje one na sreću nisu članice Europske unije moramo mora se poduzeti mjere na svim razinama protiv tog zagađenja G7, G8, G20 i tako dalje. Druga, drugi zaključak, trebamo jačanje e, kružne ekonomije i to u cijelome svijetu u Europskoj uniji e, e, se 30% plastike e, ponovo koristi, a u SAD-u samo 10%. Mi imamo cilj da do 25. godine smanjimo upotrebu plastike za 55% i da do 50. E, to prekorači 50%. Komisija i e, je objavila svoj prijedlog o kojem danas e, govorimo Tome je prethodila studija koja je nabrojala deset najčešće korištenih vrsta plastika. boce, plastične boce, slamke i tako dalje. A na tom se popusu nalaze i, nalazi i ribarska oprema. 70% morskog otpada čine upravo ovih deset vrsta plastika. E, do 2030 moramo ambalažu e, iz plastike smanjiti za 50%. Trebamo zabraniti e, tu ambalažu. Moramo smanjiti troškove čišćenja, moramo dati poticaje za ribare kako bi kupili novu opremu koja nije iz plastike a moramo e, također imati drugačije e, čepove e, ili zatvarače na bocama. Time ćemo uštediti otprilike 11 milijardi eura jer će poduzeća plaćati velike kazne ako se ne budu pridržavale ovih propisa. Uštede će E, na tom području ako se e, slijede propise e, iznositi 6,6 milijardi eura. Komisija ne, daje nikakove obavijesti o tome koliko će koštati sve te mjere. To me dovodi do drugog zaključka. Proporcionalnost proporcionalnost kod zabrane plastične ambalaže 50 tisuća e, poduzeća koja proizvode plastičnu ambalažu su uglavnom mala i srednja poduzeća. E, nakon e, isto tako proporcionalnost kod kod odgovornosti e, onoga koji prouzrokuje štetu. Proporcionalnost kod e, provedbe e, normizacije i standarda. I četvrti zaključak, više sredstava, sredstava za istraživanje i razvoj. U sljedećem razdoblju u obzoru 20, E, su predviđena sredstva za uklanjanje plastike, e, a e, tome ćemo dodati još 100 milijuna eura a dodatna su sredstva poželjna u sljedećem financijskom okviru. Ove mjere bi stvorile 30 tisuća novih radnih mjesta, naročito u lokalnim zajednicama. Moramo također povećati svjesnost stanovništva o tome koliko je kružna ekonomija i recikliranje važna. E, e, automatizirani sustavi prikupljanja otpada su također poželjni. E, veselila bi me da imamo plodnu razmjenu mišljenja sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala. U ime EPP-a, gospođa Spirak, izvolite. Hvala. Prvo, prijedlog komisije za smanjenje otpada u moru je na pravome putu. Iako većina otpada ne dolazi iz Europske unije, znamo da ne postoji plan B za spas okoliša i moramo učiniti sve što je u našoj moći. Međutim, Vjerujem da učinkovita politika treba imati dobru zapravo kombinaciju takozvana 3E, a to je angažman ljudi, inženjerstvo i provedba. Za početak moramo prvo obrazovati potrošače i podizati svijest o problemu koji pokušavamo riješiti. Na taj način ćemo moći postići promjenu u ponašanju potrošača upravo kod tih proizvoda za jednokratnu upotrebu i to bi bila zapravo ključna, e, ključni korak za smanjenje smeća otpada. E, dopustite mi da e, u ime, vlastito ime izrazim jedno mišljenje. Dakle, treba podići svijest posebno u školama i kolegicama bih željela zahvaliti na njihovim inicijativama kad je riječ o upravo podizanju svijesti u školama, a potpredsjednika Tajne također ima važnu ulogu mi se u odboru trebamo zapravo baviti prijedlozima koji će pojačati i poboljšati naša poslovanja. To je važno pogotovo na jugu kako bismo govorili o, upravo koristima. Dakle, riječ je o novim rješenjima i stvaranju novih poslovnih modela, a za to postoje posebni e, alati kao što je obzor e, Europa i različita poboljšanja, a i programi ulaganja kako bi se financirala kružna ekonomija. Dopustite mi da navedem samo jedan broj. U Grčkoj imamo oko 300 malih i srednjih poduzetnika koji proizvode e, plastiku i oni žele reciklirati kao sirovinu za svoju proizvodnju. Istovremeno samo 8% takve plastike se reciklira. Na kraju trebamo vidjeti e, na koji način ćemo najbolje, najučinkovitije e, postići naš e, cilj. I kad je riječ o zabrani i označavanju proizvoda od plastike. Smatram da neka područja, morska priobalna područja trebaju imati posebne E, korake. Važno je e, angažirati lokalne i regionalne vlasti e, kako bi se smanjila plastika za jednokratnu upotrebu i važno je nastaviti surađivati na ovom pitanju. Hvala vam. Hvala gospođo na vašim kolegama u ime Alda kolega u ime Teličke. Hvala vam. Zahvaljujem izvjestiteljici na njenom radu. Pred nama je težak zadatak eh, kad je riječ eh, uopće o temi zagađenja i korištenja plastike. Drago mi je što vidjeti da se sve više koraka poduzimaju u kviru potrošača poslovanja, ali e, i donosioca politika. Vrlo je važno provesti e, promjene, a važno je i uzeti u obzir koristiti bitne alate koji će pomoći u rješavanju problema morskog otpada. Komisija je predložila razne aktivnosti e, kad je riječ o korištenju jednokratne plastike, međutim pitanje je je li to pravi put za rješavanje ovog problema, e, je li pravi put provedba odluka primjerice o ambalaži. E, mislim da su bitne tri kategorije. Prvo, boce, plastične boce, Dakle, treba definirati nove ciljeve, nove, nove ciljeve koje treba postići u okviru direktive o ambalaži, pogotovo kad je riječ o plastičnim e, bocama. Pitam se koje će pravne posljedice za ovu skupinu proizvoda biti, a u okviru e, Europe gdje je 90%, zapravo cilja od 90% moguće dostići. Ja mislim da se treba usredotočiti na materijale, na korištenje polimera koji će imati zapravo veliki učinak na sposobnost recikliranja. Drugo, uvjeti novi uvjeti kako bi imali veću jasnoću kad je riječ o ulozi proizvođača. Ova, e, ovo bi donijelo zapravo treba uvesti dodatne mjere, a nismo naveli jasne odgovornosti. Tu proizvođači mogu biti odgovorni zapravo za onečišćenje, a i potrošač ima važnu ulogu u tom krugu. I treće, zadnjo, kako je rečeno u direktivi, prevencija je zapravo najbolji korak e, u provedbi ovoga našega cilja i stoga se trebamo usredotočiti na povećanje svijesti, na edukaciju, na kampanje, više nego što je to bilo u prošlosti. Pozdravljam rad e, sudionika i naglašavam važnost angažmana građana. Potrebna je javna podrška na široj razini i potrebna nam je razumna, razumni zakoni, razumna legislativa kako bismo proveli, e, proveli promjene. Ovo je e, trenutak u kojem moramo djelovati i ne smijemo to propustiti. Hvala vam kolega na vašim primjedbama. U ime GUE, gospodin Benito Ziluaga. Hvala vam, predsjedatelju. Nažalost, već je počinjena velika šteta kao rezultat plastičnog otpada. Drago mi je da je komisija napokon e, ovo shvatila ozbiljno sa legislativnim prijedlogom. Ovaj prijedlog o deset e, najčešćih e, plastičnih proizvoda koje nalazimo u moru je dobar zapravo put kojim treba krenuti. Međutim, ne trebamo se ograničiti na samo kozmetičke mjere potrebno je jačati te prijedloge. Smatram da najnoviji nacrt ovog mišljenja zapravo oslabljuje sam prijedlog, tako da dopustite da predložim tri točke gdje se treba zapravo stvar ojačati. Prvo, usredotočiti se na smanjenje i ponovno korištenje plastike. I to povećanjem broja plastičnih proizvoda na koje se ove mjere odnose. Također za e, ambalažu za hranu i piće treba smanjiti ciljeve. Drugo, ne treba zamijeniti plastične proizvode s takozvanim e, bio proizvodima jer oni imaju sličan učinak na okoliš, dakle biorazgradivim proizvodima ne smijemo zapravo nastaviti sa ovom štetnom kulturom e, e, omatanja svakog proizvoda u neku ambalažu. I na kraju trebamo povećati odgovornost, to je nužno, odgovornost proizvođača. Na njima je da e, se zapravo bave svojim problemom i to je u skladu s načelom da onaj koji zagađuje i plaća. Mi ćemo te prijedloge dostaviti kao amandmane i veselimo se raspravi na tu temu. Hvala. Hvala vam, kolega. Kolega Zorinje u ime SND-a. Hvala vam. Ja se ovime bavim u e, ITRE odboru i ENVI odboru. I željeo sam zapravo dati doprinos ovoj raspravi s obzirom na važnost ovoga pitanja. Mi zaista moramo podići svijest, kampanja mora imati snažan učinak i moramo se obratiti svim građanima Europe. Trebamo iskoristiti ovu priliku i potaknuti ponovnu upotrebu plastičnih proizvoda. I na taj način zapravo trebamo mijenjati potpuni e, gospodarski model koji nas je zapravo doveo do stvaranja ovih e, golemih e, nakupina gotovo kontinenta plastike u našim oceanima. Mislim da trebamo imati vodeću ulogu, moramo biti inovativni u smislu ribolovnog alata, opreme za ribolov i moramo poboljšati samo okruženje, moramo imati E, transparentne ciljeve koji se mogu kvantificirati upravo kad je riječ o opremi za ribalov. Dakle, s jedne strane moramo raditi na e, podizanju svijesti, informiranju i promjeni ponašanja javnosti, a s druge strane se moramo usredotočiti konkretno na ribolovne late. Hvala vam i čestitam vam na vašim doprinosima. Hvala vam, e, vrlo su zanimljive rasprave u oba odbora koje ste spomenuli. I sad idemo na mišljenje Europske komisije. Gospodin Šavez iz DG e za okoliš. Hvala lijepa predsjedniče. E, drago mi je što sam ovdje. E, zahvaljujem izvjestiteljici na nacrtu mišljenja. To je još jedna, jedan doprinos našoj diskusiji u nizu odbora o ovoj temi. E, ovo će nam pomoći da idemo dalje sa našim zakonodavnim prijedlozima. U ovoj fazi e, e, komisija sluša odbore, sluša vaše prijedloge. Međutim, imamo nekoliko preliminirnih aspekata amandmana i komentara koje smo dobili od članova. E, drago, drago nam je što postoji e, jaka podrška ovom ambicioznom projektu smanjivanja otpada. E, mišljenja o tome kako to najbolje postići naravno su različita. E, svi poziva e, e, izvjestiteljica poziva da se globalno smanji otpad a naročito u, Europi postoji potreba naravno za globalnim pristupom a to se odražava u međunarodnoj dimenziji naših mjera postoji potreba da Europa od, e, odigra svoju ulogu u cijeloj ovoj priči i e, da e, smanje otpad koji toliko košta i Europsku uniju i naše stanovnike. Eh, ja ću proslijediti eh, vaše prijedloge eh, predsjedniku Timmermansu. On je rekao da već doprinosimo ovom rješavanju ovog problema, a te napore moramo pojačati. Kad pogledamo razne prijedloge ovog odbora, važno je podcrtati da što se tiče predloženog označavanja E, to smo već predložili e, recimo kod sanitarnih proizvoda. To označavanje mora biti usklađeno u Europskoj uniji i ne, moramo izbjeći fragmentiranje tržišta. Ne možemo imati međutim jednaki e, pristup za sve. E, mora biti jasno i razumljivo e, za naše potrošače ono što mi želimo e, postići. Ove usklađene elemente moramo što prije onda i formulirati. Obavještavanje o plastičnom sadržaju proizvoda nas to zabrinjava E, za neke proizvode e, činjenice što oni e, imaju sadržaj plastike to znači da se moraju zbrinjavati na poseban način. Plastika se ne smije jednostavno bacati. Moramo poraditi na aspektima kredibilnosti u članku 15 e, govorimo o reviziji i mislim da je to dobar pristup. A naravno važan je i follow up. Svi se slažemo da e, osnovne e, kampanje obavještavanja i osvješćivanja moraju biti provedene u cijeloj Europskoj uniji. Te kampanje su dodatak drugim mjerama koje su se pokazale neefikasnima ako nisu popraćenje drugim mjerama. Evo toliko od mene. Hvala lijepa. Hvala na ovim primjedbama. Gospođa izvjestiteljice ima riječ. E, zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni na ovim vrijednim e, doprinosima i idejama. Ovdje se radi o važnoj globalnoj temi E, industrija, a naročito e, mala poduzeća moraju dobiti dovoljno vremena da se e, prilagode ovim mjerama i novim standardima koji su naravno potrebni i koji moraju biti usklađeni na europskoj razini. Mm, kao što sam već rekla, u prvom redu važno je da uzmemo u obzir e, onu industriju koja prerađuje plastiku. Ova kampanja osvješćivanja je također važna. E, stanovnici moraju izbjegavati plastiku i moraju je e, nekako zbrinjavati, to jest osigurati njeno recikliranje. E, to je crvena nit u svim e, našim idejama. Rokovi su kratki. E, već sutra imamo rok za predavanje amandmana, a 24. rujna će se glasati u odboru. Moramo se požurati, požuriti. Unaprijed zahvaljujem svima na razumijevanju. Moramo imati strukturirane inpute za naš daljnji rad. Na tome unapred zahvaljujem. Hvala lijepa na svim primjedbama i, i za ovu privremenu satnicu. E, šesti rujna je rok za predavanje e, amandmana. A sada prelazimo na glasanje. Za jednu minutu ćemo imati punu dvoranu. Nadam se. Sada nas nema dovoljno da počnemo s glasanjem. Good afternoon, colleagues, ladies and gentlemen. Kolege i kolegice, dame i gospodo, dobrodošli na naš odbor. vjerojatno neki od vas znaju da smo prošli tjedan u srijedu imali zajednički sastanak e, našeg odbora sa odborom TRAN. Trajao je sat i pol. Mm, ovo nam je prvi sastanak nakon praznika. E, siguran sam da ste sretni što ste se vratili u parlament. E, ovo su hektični dani za nas. Imamo pola godine još aktivnosti pred nama. To je činjenica. Ono što moramo uraditi u ovih šest mjeseci u odboru je e, ogromno. Nijedan drugi odbor nema tolike zadatke. E, Vaš je izbor da postanete članovi ITRE-a bio odličan. Imamo e, legislativne dokumente za pregovaranje sa vijećem, 18 njih. E, dva trijaloga za svaki zakonodavni prijedlog, što znači 36 e, pregovaračkih sastanka. Dva sastanka za svaki prijedlog ali u stvari će se to onda svesti na četiri e, sastanka, recimo e, digitalna agenta mm, ili za okvirni program. Prema tome predstoji nam mnogo posla. Imamo 11 e, zakonodavnih prijedloga u pripremi u našem odboru. Oni još nisu gotovi se o sedam se pregovara s vijećem, a 11 su u pripremi unutar našeg odbora. Još jednom vam svima čestitam, svim izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni, uključujem tu i sebe. Ja ću biti prisutan svim pregovorima. Vidim e, da vam se na licima odražava zadovoljstvo. E, pa ćemo sada početi s glasanjem. Možda evo pokusno glasanje na početku. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Imamo većinu, imamo kvorum za e, naše glasanje u ITREU. Imamo četiri prijedloga o kojima trebamo glasati. Procjena e, zdravstvene tehnologije. E, izvjestiteljica gospođa Viring i COP24, e, to sam izvjestitelj sam ja, to je od, e, iz srpnja. E, obavještavam vas da prvi dio procjene zdravstvene tehnologije, o tome smo glasali 10. srpnja, a, idemo dalje s glasanjem od amandmana 133. E, sve drugo smo već izglasali. E, izvjestitelji NVA e, su obavješteni o djelomičnom ishodu glasanja. Oni su to shvatili kao važnu informaciju. Evo, toliko o postupku. Idemo sada na točku šest. Procjena zdravstvene tehnologije. Amandman 133 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 134 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 25, glasamo elektronički. Većina nije jasna, glasamo e, elektronički. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 20 za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Teško je brojati jer ima toliko praznih mjesta, ne znamo kako glasate. 136 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 137 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 138 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 139 za, protiv, odbijeno. 140 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 142 za, protiv, provjera. 142. Zatvorom glasanje. Usvojeno. 143 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Odbijeno. E, kompromis 27 elektronički. Kompromis 27. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 146 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera. 146. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompres 28 za, protiv, provjera provjera kompromis 20 zatvoren glasanje odbijeno 147 za protiv provjera 147 zatvaram glasanje usvojeno. 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 148 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 149 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 32 za, protiv, provjera. 32. Zašto nismo glasali za amandman broj 1? Zašto ste preskočili amandman 1? To je pokriveno kompromisom 3. Mislim da to nije točno. To moja lista ne pokazuje. Amandman 1, je glasamo za amandman 1? U redu. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 32 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 33 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 2 za. Protiv? Suzdržani? odbijeno 34 za protiv suzdržani usvojeno 4 za protiv suzdržani usvojeno 3 za protiv suzdržani odbijeno 4 za protiv suzdržani odbijeno kompromis 5 za protiv suzdržani usvojeno 40 za protiv Provjera. Provjera 40. Provjeravamo 40. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 41 za. Protiv. Suzdržani. E, odbijeno. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 42 za protiv, provjera, još jednom. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 6. Elektronički. Otvaram glasanje. I zatvaram ga. usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, provjera. Amandman 50, zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 8 elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Osvojeno 52 za, protiv, suzdržani, provjera 52. Zatvaram. Glasanje. Odbijeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasanje. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Hvala, zatvaram ga. Usvojeno. Čestitam izvjestiteljici. A sada idemo ljetni raspust e, rezultatisti kao i prije e, našeg odmora nacrt mišljenja rezoluciji i mišljenje ITREA. Idemo na e, konačno glasanje, jedno glasanje, elektronički glasamo. Tko je za? Elektronički glasamo, oprostite. oprostite. Zatvaram glasanje. Hvala. Imamo većinu poslat ćemo naše mišljenje bez e, tipičnog postupka, ali s potpunim slaganjem između koordinatora. Da, trebamo takav postupak ako želimo biti spremni e, prije glasanja u NBI-u, To će biti sljedećeg tjedna morali smo imati skraćeni postupak, ali kao što vidite imamo većinu. E, nemamo ništa posebnog. E, ono što šaljemo Enviju je vrlo važno. Prije Kopa 24 e, sa stanovišta industrije, malih i srednjih poduzeća, energetike i tako dalje. Važno je da smo uspjeli poslati naše mišljenje e, odboru ENVI. A sada idemo na nacrt izvještaja broj 8, nacrt mišljenja. E, e, znanstvena i tehnološka suradnja između Europske unije i Kraljevine Maroko. Mm, toga se vrlo dobro sjećamo Eh, o tome smo razgovarali prije godinu dana. I idemo na glasanje. Amandman broj 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Elektroničko pojmično glasanje za nacrt eh, zakonodavne rezolucije. Otvaram glasanje. I zatvaram ga. Imamo veliku većinu. Čestitke. Hvala. Kraj glasanja.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 Deveta točka dnevnog reda uspostava programa Digitalna Europa 2021. do 2027. Dakle, nadalazeći financijsko razdoblje. Digitalni program je jedno dosija unutar VFO-a koji radi na visokim računalnim mogućnostima uz planirani proračun od 9 milijardi eura otprilike. Dakle, u obuhvatu je također pružanje podrške digitalne industrije Europe, istraživanju i održavanju koraka na globalnoj razini. Dakle, od ključnog je značaja. Izvjestiteljica Angelika Mlinar ima riječ, izvolite. Hvala vam, hvala što ste mi dali riječ. Svima želim dobrodošlicu s praznika. Nadam se da ste spremni za jedan osvježavajući početak. Vrlo sam sretna što vam mogu izložiti ovaj nacrt programa Digitalna Europa koji je plod intenzivnog rada u kratkom vremenu ali naš je cilj izrada stajališta parlamenta i nadamo se i sporazum s vijećem do kraja ovog mandata, do kraja saziva. Mislim da je cilj prilično ambiciozan, nadam se da ćemo ga i ostvariti. Prijedlog današnji zapravo predstavlja prvi paneuropski digitalni program trebalo bi ga se doživjeti kao značajan korak kao osnaživanju i poboljšanju vodeće uloge Europe, te nadilaženje jaza investicijama koje ovdje postoji, a koje utječe utiče kako na privatne, tako i javni sektor, kako bi oni mogli otvarati nova digitalna rješenja, a isto tako utječe na nedostatak Europe u nekim ključnim digitalnim poljima. Nakon što razmotrimo elemente koje je komisija predložila, nužno je istaknuti da cjelokupni proračun kao što ste vi predsjedniče e, naglasili, iznosi 9,2 milijarde eura prema prijedlogu komisije i trebalo bi zapravo smatrati minimalnim iznosom kako bi došlo do uspješne provedbe programa. Proračun se čini ograničenim za ostvarenje cjelokupne ambicije i izazova koje danas niti ne možemo u potpunosti predvidjeti. Program će supostojati u nadolazećem financijskom razdoblju sa drugim aktivnostima posvećenim digitalnoj transformaciji i uz naravno proračunska ograničenja koja već postoje u višegodišnjem financijskom okviru. Zbog toga je ključno značaja da provedba digitalne Europe maksimizira potencijal i ovdje naglašavam time što se neće preklapati s drugim izvorima financiranja, već time što će stvoriti sinergije između pojedinih izvora financiranja koje rade u smjeru ovoga. Optimalno upravljanje financijama bit će e, dogovoreno kroz izravno nadzor financiranja kojim će predvoditi Europska komisija i s obzirom na karakterističnosti svakog pojedinog cilja E, napravljena je sljedeća distribucija intervencija po svakom pojedinačnom cilju. Cilj 1, računalstvo visokih performansi, njime će upravljati novo uspostavljen e, na zajedničko poduzeće JPC. Cilj 2, umjetna inteligencija, njime će upravljati Europska komisija. Cilj 3, kibersigurnost, njime će upravljati prvenstveno Europski centar za izvrtnost u skladu sa novom uredbom koja nadamo se će biti uskoro objavljena. Cilj 4, napredno digitalne vještine i cilj pet, uvođenje i najbolja uporaba digitalnih kapaciteta i interoperabilnost. Time, ciljevima 4 i 5 upravljat nova, dakle, novi centri digitalnih inovacija Europe. Ovo je dakle prva paneuropska investicija, odnosno program koji se bavi digitalnom transformacijom i konkretno dvijema dimenzijama gdje države članice same po sebi nisu mogle odraditi sve što je potrebno. Prvo, dakle, treba stvarnu sposobnost Europe izgraditi kako bi Europa bila autonomna, strateški gledano i kako bi se izbjeglo zavaravanje e, da smo cilj ostvarili zbog cijelog niza aktivnosti. U tu svrhu predlažem da parlament nadzire rad na nacrtima programa. Komisija nadalje predlaže pet različitih ciljeva s kojima se ne možemo baviti kroz jedan jedinstven pristup, osobito ako uzmemo obzir da se neki ciljevi bave izgradnjom sposobnosti Europske unije, primjerice računalstvo visokih performansi, a drugi pak ciljevi se bave osjetljivim područjima, naravno umjetna inteligencija ili kibersigurnost što zapravo pred ovaj dom iznosi osjetljivo pitanje kako osigurati autonomiju i slobodu djelovanja Europe na globalnoj razini, zašto je potrebno danje razmatranje o konkretni provedbi ovih triju strateških ciljeva i naravno osnovnog cilja samog programa. Imajući to na umu, ja sam ovdje jedan proaktivan stav zauzela i usredotočila se na raspoloživost država članica, odnosno tijela unutar njih, ostavljajući mogućnost suradnje sa trećim zemljama. A moj je cilj ne isključiti ih, već se koncentrirati, odnosno raspravu koncentrirati na raznolikost između pojedinih ciljeva programa, a time i kako konkretno pristupiti samoj provedbi te izbjeći rješenje jedno za sve. Otvorena sam danje raspravi sa izvjestiteljima u Sijeni komisijom radu na kompromisu kako bismo ovo riješili na najbolji mogući način. Druga je dimenzija proširiti istraživanje razvoja u našem društvu, lak pristup najnaprednijoj tehnologiji treba biti stavljen na raspolaganje javnim i poslovnim zajednicama. Dakle, kapilarna mreža europskih centara digitalne inovacije trebala bi proširiti geografski obuhvat diljem Europe, ali i na nacionalnoj razini kako bi se ispunile konkretne potrebe društva i gospodarstva, a uspostava barem po jedno, centra u svakoj regiji bit će izazov, ali je to ono što moramo ostvariti. I istaknula bih još jedan novi element kojim se borimo protiv bavimo ciljem umjetne inteligencije, a to je spomen e, sukladnosti etičke naravi u skladu sa drugim prijedlozima BFO-a. I tu zahvaljujem na vašoj pažnji, otvorena sam na komentare i pitanja i također se radujem plodnoj raspravi s izvjestiteljima u sjeni i izvjestiteljima. Hvala. Hvala vam na ovom vrlo dugom govoru koji ja nisam ograničavao jer nadam se da imamo dovoljno vremena. Mr. Lubik, on behalf of EPPP. Zastupnik Lubik. Hvala, moram se ispričati u ime Pilar de Castilla, ona je u Sijeni EPP-a i zamolila me da u njeno ime surađujem sa izvestiteljicom. Jer Angele Kamlinar se uvijek usredotočena na konkretne stvari, tako da čestitam na njenom izvješću. Znamo da proračun koji je predložila komisija bi trebao predstavljati minimum. Europski parlament kao uvijek pokušava proračun povećati za važne programe i mislim da bi naš odbor to trebao podržati. Prije pristup komisije različitim programima je vrlo važan. E, glavni cilj izvjestiteljice nešto s čime se slažemo. Mislim da i dalje trebamo raditi na sudjelovanju trećih zemalja i sličnim temama, osobito s obzirom na EZ e zemlje. Jer važno je vidjeti da se ovdje upotrebe najbolje mogućnosti. Što se trećih zemalja tiče, moramo se tu baviti njima na temelju pojedinačnih slučajeva, amandman 41, 47 i 50 bih također malo podesio kako bi se izbjegla na sigurnost u ulaganjima. I čestitamo Angeliki Mlinar i nadamo se da ćemo imati dobru suradnju sa izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sijeni i drugim kolegama. Hvala. Hvala, Paul. Kolega Zorinja, ovo je treće izvješće o kojem danas raspravljamo i treći puta da se već javljate u ime SID-a. Sjajan rezultat, ovaj put u svoje osobno ime jer ste vi izvjestitelj u Sjeni. Izvolite. Hvala. E, zahvaljujem svim kolegama koji su dali svoja mišljenja. Pozdravljam suradnju. E, njihove će ideje poboljšati ovaj program, ali imamo još prostora da Europa dade e, snažan odgovor na klimatske promjene promjene. Imamo vrlo konstruktivne prijedloge u ovom izvješte. E, postigli smo napredak kod definicije e, etičkog okvira ovog programa, što je jako važno, etička dimenzija kod provedbe programa, kao i provedba detaljnog radnog programa. Ovaj program Digitalna Europa je zaista vrlo zanimljiv. Ali on nije dovoljno precizan kod eh, što se tiče provedbe. Nemamo jasne norme i standarde. Eh, ne trebamo samo više novca, već imamo i model financiranja koji je održiv i čvrst to je vrlo dobra prilika da to i ostvarimo. Moramo ostvariti i konfergenciju naših država članica. E, radi se naravno i o e, snabdjevanju našeg, naših sugrađana potrebnim e, spoznajama, potrebnim informacijama. Ovaj program je zaista inspirativan Ehm, isto moram reći i za amandmane koje smo primili. Evo nešto o tri eh, dimenzija. U prvom redu trebamo dobro partnerstvo, trebamo jednostavne postupke za pristup eh, modelima financiranja. Mm, mm, mm. Ovaj program mora biti dobro uokviren Trebamo e, rješenja koja su orijentirana prema tržištu. E, građani moraju e, znati točno što su naši ciljevi kratkoročni i dugoročni. To mora biti jasno definirano. Moramo pokazati i jak angažman za ovu stvar. Moramo imati dobro koordiniran program, koherentan program. Moramo uspostaviti mrežu korisnika koja će biti, eh, koja će biti interoperabilna. Eh, imamo veliki potencijal koji trebamo iskoristiti. Program je program za poboljšanje kapaciteta Europe u digitalnim promjenama, ali ovaj program mora biti dostupan svakom pojedinom građaninu. Stoga, i mislim da je to dobra prilika zato moramo se e, pobrinuti za poboljšanje usluga, boljim e, pristup, moramo osigurati bolji pristup i veću sigurnost. To će stvarno poboljšati program. Moramo e, pristupati stvari na koncentriran način. Na programu treba i dalje raditi, ne smijemo tračiti vrijeme. Evo, e, e, socijalisti i demokrati ne bi željeli da ovaj program ne uspije. U ime cara Ashley Fox. Hvala, zahvala bih izvjestiteljici na nacrtu izvješća. Moj klub smatra da se ovaj predlog bavi nizom važnih prioriteta, digitalizacija, prilagodba radne snage novim tehnologijama, modernizacija javne uprave. Vidimo ovdje prednosti i za male i srednje poduzetnike i smatramo da će potrošači dobiti veći izbor i bolje proizvode primjerice pomoć malim prodajnim lancima da steknu znanje za prodavanje online je nešto što bi bilo velike koristi svim potrošačima diljem Europske unije. Veliko pitanje je povjerenje i vjerovanje u digitalne transakcije, tako da je tu kibersigurnost ključna stavka. Zamolio bih ovdje komisiju nešto više informacijama o dolazećoj uredbi o kibernetičkoj sigurnosti, s obzirom da će to biti osnovni instrument za postizanje ciljeva kibersigurnosti. Pitanje zaštite podataka također je važno za budućnost digitalnog gospodarstva i umjetnu inteligenciju. Zbog toga zajednički europski prostor podataka i načelo open data je nešto što moj klub snažno podržava. Pozdravljamo i prijedlog izvjestiteljice da se prošire konkretne operacije centara za digitalne inovacije i pozdravljamo uvođenje e, članka o pitanju etike kao i u drugim dosijejima VFO-a, no njega treba prilagoditi naravi programa Digitalne Europe. Također slažemo se time da se start-upove uključi kao korisnike programa. Ono s čime se ne slažemo je da ovaj program doživljavamo kao nešto što ima jasne industrijske ciljeve, a ne strateške. E, ono ne proizlazi iz ciljeva strateške autonomije, e, dakle uklanjanje sporazuma sa bilo kakvim trećim zemljama, a bilo kakve strateške teme moramo kroz druge kanale riješiti ili primjerice ograničavajući određene dijelove ovog programa na samo države članice. Također smatramo da mm, odredbe za na sigurnosnu analizu ne odgovaraju, da su preveliko opterećenje i u nekim aspektima umjetne inteligencije smatramo da je moguće da bi moglo doći do sigurnosnih rizika s kojima se moramo nositi, ali analiza sviju tijela u državama članicama je nešto što se čini neproporcionalnim ne vidimo tu e, rizik, sigurnosni rizik da se radnike podučava digitalnim vještinama ili mogućnosti instaliranja antivirusnih programa. Digitalna Europa može biti program od koristi i treba bi dovesti do digitalne transformacije. Siguran sam da možemo zajednički na ovome raditi i doći do dobrog rezultata. Hvala. Zahvaljujem kolegi digitalna Europa i etička pitanja tu su vrlo važna. Siguran sam da se oko toga svi možemo složiti. Sljedeći riječ ima Hvala. Uvjereni smo da gospodarstvo 4.0 i digitalizacija se zapravo bave promjenama u našem društvu i treba bi biti doživljene kao izvor mogućnosti. Dok god barem postoji javno političko upravljanje time na korist većine. Poslovni način razmišljanja koji se primjenjuje na digitalizaciju kaže da oni koji se prilagode će preživjeti, oni koji se odupiru će nestati. A to ne može biti demokratska socijalna logika nikakve države gdje vlada vladavina prava. Postoji konsenzus oko toga da je najnevažnija stvar u tehnološkoj revoluciji sama tehnologija. Više se ovdje radi o socijalnim posljedicama i to je ono što bih se i ja usredotočila u svojim početnim komentarima. E, mi se želimo usredotočiti na izbjegavanje mogućnosti da digitalizacija i dalje podijelje društvu u dobitnike i gubitnike, te da doprinese sve nejednakijoj raspodjeli bogatstva. Europska konfederacija sindikata je također spomenula to. Potrebno je uvesti i rodne aspekte u sva područja eh, razgovora o ome kako bi digitalno gospodarstvo postalo alatom za poboljšanje rodne jednakosti. Također nas brine dobni jaz i sve veća razlika između regija što se tiče iskorištavanja postojećih mogućnosti. Mislimo da bi trebalo provesti procjenu o socijalnim posljedicama kada govorimo o utjecaju na radnike, radne uvjete, tako da bi trebalo provesti konzultacije sa socijalnim partnerima. Također nas brinu elementi koji se tiču osposobljavanja. Moramo imati uključive pristupačne digitalne usluge, a javne usluge bi trebale nuditi podršku koja javnosti i radnicima potrebna. Prijedlozi se mogu upotrebiti dok god budu popraćeni pravilima koje će dovesti do uključivog pristupačnog društva te smanjenja sve većih nejednakosti unutar društva. Program Digitalna Europa je fragmentiran u niz različitih inicijativa, što znači da nedostaje jedan pregled stvarnih posljedica, mogućih posljedica ovog prijedloga. To pak znači da bismo trebali iskoristiti prednosti ovog programa, ali da se pomno moramo, mora razmisliti o našim predlozima te posljedicama koje će oni imati na cjelokupno društvo. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala predsjedniče. E, želim e, naravno čestitati izvjestitelju, ali e, bih inzistirala na jednoj točki koja mi se čini važnom, a koja, koju izgleda komisija nije uzela dovoljno u obzir. To je razvoj umjetne inteligencije. Govori se o mogućnostima. Mi već kasnimo na području umjetne inteligencije i stoga proračun koji je njoj po, pozvećen milijarda i pol mislim da je to premalo kako bismo nadoknalili to kašnjenje europa mora mnogo više ulagati u e, gospodarstvo znanja i e, budući razvoj mora paziti na svoje istraživače inženjere u izvještaju se inzistira na središnjoj ulozi umjetne inteligencije u digitalizaciji. Moramo imati e, visoko tehnološko društvo. Proces e, standardizacije umjetne inteligencije na svjetskom nivou forum koji radi na tim tehničkim e, standardima time se bave Kinezi i Amerikanci oni e, e, dakle određuju što će se dogoditi sa umjetnom e, inteligencijom. Europa je sada u opasnosti da mora, može biti i dalje marginalizirana. To moramo spriječiti. Hvala. Hvala na vašim komentarima. DigiConnect odnosno gospodin Vezate raba. ima reč. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici na brzom radu na ovom dosjeu i posvećenosti sviju da brzo rade na ovome, jer se radi o važnoj temi s obzirom na cijelokupni cilj i pregovora o VFO sljedeće proljeće. No jednako važno, ako ne važnije, je sam sadržaj izvješća i doista pozdravljamo podršku izvjestitelja i drugih zastupnika ciljeva cjelokupnog programa te njihovu podršku jednom konkretnom programu u Europi koji će izgrađivati i staviti na raspolaganje potrebne digitalne kapacitete kako bi i javni sektor i poslovna zajednica mogli to koristiti na dobrobit građana. Također važno je i za znanstvenike istraživače imati te sposobnosti i mogućnosti na raspolaganjem. Nekoliko komentara preliminarnih u ovoj fazi što se tiče komentara koje smo čuli. Naravno, pozdravljamo to što parlament smatra da je predložen proračun minimum potreban za aktivaciju ovih kapaciteta. Iznos kad smo izrađivali prijedlog bio je sastavni dio razmatranja raspodjela sredstava za sljedeći VFO, ali također smo imali na umu da predložen iznos bude minimum ukoliko želimo imati jedan smisleni program. Što se tiče prijedloga izvjestiteljice da se već u uredbi jasno naznači tko će biti onaj tko će provoditi pojedine ciljeve. Time ćemo se trebati pozabaviti. Prijem na znanje da ono što smo čuli odgovara onome što je već i naznačeno u studiji utjecaja koja je pratila naš dokument, tako da tu mislim da smo na istom tragu, ali treba na umu imati i da postoje područja za koje će nam u budućnosti možda trebati malo veća fleksibilnost, ovisno naravno o tome kako će se tijekom godina razvijati same aktivnosti i ciljevi u programu. Primjerice APC, tu je važno da e, je ta zajedničko poduzeće a biti nadležno za cilj broj 1. Što se drugih tema tiče važnost centara za digitalne inovacije, to je također ključno ukoliko želimo izgraditi i staviti na raspolaganje kapacitete i za ekonomske i javne dionike diljem Europske unije. Dakle, mora postojati dostatna odgovarajuća distribucija po pojedinim regijama. Još jedna važna stvar za naglasiti ovdje je da digitalna inovacija, odnosno centri, trebaju predstavljati jednu stvarnu učinkovitu mrežu tako da se stručno znanje i kapacitete može staviti na raspolaganje svim stranama čak i ako možda najbliži centri nemaju svo stručno znanje koje je možda potrebno, ali će oni međusobno biti povezani. Što se drugih komentara tiče, Dakle, primio znanje i sudjelovanje trećih zemalja i u kojoj mjeri bi program trebao biti posvećen izgradnji europskih kapaciteta. To je jasno naš cilj. zatim možemo vidjeti u kojoj mjeri možemo dopustiti sudjelovanje trećim zemljama. Prijedlog komisije uključuje neke zaštite koje bi bile uključene u sporazume s trećim zemljama Naravno, možemo raspraviti o tome želimo li to eksplicite staviti u same uredbi već ili je to nešto što možemo utvrditi kasnije. Posljednji komentar kojeg bi se dotaknuo je i posljednja intervencija koju smo čuli. A tiče se toga da sredstva dodijeljena za umjetnu inteligenciju su premala, trebalo bi biti povećana. Mislim da tu program moramo sagledati kao cijelinu. Komisija je pomno razmotrila da kada se definira cjelokupni proračun, kako će se raspodijeliti sredstva na pojedinačne ciljeve. I ukoliko ta ravnoteža ne bude zadržana, postoji opasnost da čak i ako dodijelite više sredstva za umjetnu inteligenciju, da se neće moći iskoristiti te kapacitete ako primjerice nije e, već na raspolaganje stavljen kapacitet koji se tiče visokih računalnih performansi. Dakle, to treba imati na umu. Sve u svemu zahvaljujem, rado ćemo surađivati s vama na iznalaženju odgovora i rješenja na pitanja koja su došla od vaše strane. Hvala. Hvala na vašim komentarima. E, nemamo ograničenja za završne vijesti naše izvjestiteljice. Hvala. Biću kratka jer ste me upozorili da sam predugačko govorila na početku. U svakom slučaju hvala svim kolegama izvjestiteljima u Sjeni iz drugih političkih klubova. Hvala na vašoj potpori i na vašoj posvećenosti ovome programu. Svi smatramo, svi se slažemo da je to dobar program e, u svojoj osnovi. Teme koje su se spomenule, koje ste vi zapravo spomenuli e, su važne, ali svi imamo zajednički cilj. E, a zajedno ćemo e, funkcionirati e, ako unutar tog zajedničkog cilja možemo zapravo definirati sve pojedinosti. I to je početak jedne intenzivne rasprave i nadam se i dobre suradnje i intenzivnih pregovora. S obzirom da nam je raspored gust, e, nadam se da ćemo imati dobar rezultat i Zahvaljujem vam se svima u tom smislu na vašim komentarima danas i veselim se nastavku dobre suradnje. Hvala vam. Hvala, Angelika. Privremeni raspored, rok za dostavljanje amandmana 7. rujna. Što znači ovaj tjedan? Sljedeća točka je dogovor sa IMKO e, odborom s obzirom da imamo djelomično podijeljenu odgovornost. Dakle, s IMKOM ćemo dogovoriti sljedeće korake. Hvala. Sada točka 10 dnevnog reda, uspostava Europskog fonda za obranu. Izvjestitelj je, je iz ECR, eh, e profesor Žislav Krasnodepski. Otpor je dao prijedlog za financiranje ove inicijative još u srpnju ove godine. Radi se o 13 milijardi eura za istraživanje i razvoj za specifične mjere na području ulaganja u kapacitete obrane Europske unije. To su mjere i ulaganja e, e, koji su prekogranični. E, surađujemo sa raznim partnerima unutar Europske unije. To će postati katalizatorom za zajedničku industriju i e, trebamo ojačati i e, bazu istraživanja. E, obraćamo se i industriji i istraživanju. To je sada već drugi krug. Dali smo već pola milijarde za to. Profesor Krasnodjepski ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, e, već ste opisali kontekst ovog prijedloga. Uspostavljanje e, fonda za obranu Europske unije. To je nastavak rada na razvoju europske obrambene industrije E, imali smo i prijedloge koje smo obradili u suradnji sa gospođom Françoise Grostet. Ova je suradnja izvanredno dobra. E, mnogo od toga što smo željeli je već uključeno. E, Imali smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima obrambene industrije, sa predstavnicima raznih agencija i morali smo objasniti nekoliko točaka. U amandmanima stoje ono što je najvažnije. Na primjer, suradnja između poduzeća, kako se tu sa suradnju može poboljšati. E, amandmani 32 i 33. Radi se o novim oblicima suradnje između poduzeća. Zajednički rad na e, inicijalnim projektima e, treba izbjegavati preklapanja E, moramo smanjiti ovisnost e, nekih država članica o uvozu iz drugih zemalja. Radi se zaista o, o, prioritetima pri dodjeli sredstava. Sljedeća točka. To su prioriteti obrambene politike Europske unije. Ja sam mišljenja a, mislim da se drugi izvjestitelji slažu da e, treba ojačati ulogu država članica. Države članice će koristiti sredstva e, koje će e, dodijeliti Evropska unija. U, u mojim amandmanima se ukazuje na podacima koje smo dobili o raznih agencija. Radi se na primjer o obrambenim kapacitetima. Moramo promicati one proizvode koje je, e, je e, navela agencija e, overreaching objectives koji se spominju u amandmanima 32 i 33. Ovaj fond mora biti e, fleksibilan. E, amandman 37 govori o tome. E, on kaže e, da se sredstva može prebacivati iz stupa za istraživanje u stup za proizvodnju. Na kraju govorimo i o etičkim pitanjama. Smatramo da da komisija mora moći provoditi e, ovaj projekt, ali e, mora imati na umu i etičke aspekte. Moramo osigurati sigurnost, to e, stoji u amandmanu 41. Još jedna stvar o kojoj smo raspravljali je e, sudjelovanje europskih poduzeća e, e, u kojima sudjeluju pravni subjekti iz trećih zemalja. Onda imamo i temu prava. E, o tome govori amandman 58 e, korištenje fondova je isključeno u onim zemljama na kojima su nametnute sankcije. Evo toliko od mene. Nadam se da ćemo raditi konstruktivno i da će e, iz u prijašnja iskustva nam donijeti plodove e, e, i da će se pregovori glatko odvijati kako bismo za ovo zaključili. Hvala lijepa. Hvala izvjestitelji. E, prvi govornik na, moj, na mojem popisu je gospođa Françoise Grostet. Hvala lijepa predsjedniče. E, zahvaljujem na odličnom radu izvjestitelju. E, imali smo nekih razmimoilaženja u mišljenjima, ali dijelimo volju da ovaj fond bude e, uspješan. On je vrlo važan za Europsku uniju. Komisija je dala zanimljiv prijedlog koji nam omogućava napred E, prošlog srpnja smo izglasali ovaj projekt za 2019. E, 2020 e, Moramo imati ambicioznije obrambene projekte. Moramo surađivati. Što se tiče našeg kluba, nama je važno da se fond koristi učinkovito. Ne smijemo imati E, komplicirane suradnje koje će dovesti do dodatnih troškova. E, fond mora se koncentrirati na inovacije, na konkurentnost i na najbolje projekte. Biti će važno da e, očuvamo dobre ideje u svim našim diskusijama. Fond od 13 milijardi je dobar proračun, ali to je e, minimum kad gledamo koliko to područje važno. E, Europa mora postati nezavisna na području odbore. E, moramo imati 5% minimalno za nove tehnologije. Biti će važno da se e, koncentriramo na mala i srednja poduzeća. Oni trebaju najveću potporu kako bi pristup, imali pristupa ovim fondovima. E, moramo im dati e, bonuse bez ikakve diskriminacije, bilo geografske ili kakove druge. Moj klub je E, tome pridaje veliku važnost. Što se e, tiče etičkih e, pitanja, članak 7. Moramo moramo tu imati pravnu jasnoću što su to etičke konsideracije. Stoga se moramo etičku kontrolu imati a priori, a ne a posteriori. Ako projekt nije prihvatljiv e, e, iz razloga etike, onda ga treba odbaciti. U prethodnim diskusijama imali smo e, nekih problema, imali smo sada, to smo riješili kako bi sve, sva jamstva bila osigurana Sva poduzeća moraju imati e, osiguravati autonomiju Europske e, unije. E, moramo postaviti i prepreke gdje je to potrebno. Što se tiče propisa za intelektualno vlasništvo, to treba uskladiti između istraživanja i razvoja. Na tome komisija treba još poraditi. Evo, to su pitanja koje moj klub smatra najvažnijima. Mi ćemo poduprijeti e, e, razradu ovih, e, ovih propisa. Nadam se da ćemo uspjeti. Hvala. U ime SND Edward Martin. Hvala lijepa predsjedniče. Ja isto branim europsku obranu, ali e, e, moramo tu biti oprezni. Ovaj tekst koji predlaže komisija i izvjestitelj, e, tu imamo različitih mišljenja. Što se tiče postupak, postupka, naravno moramo se požuriti na tom području E, to je važan korak u izgradnji e, Evropske unije i u našoj zajedničkoj obrambenoj politici. Ne smijemo e, previše slijepo srljati u neke programe. Što se tiče i drugih programa. Mi smo sada na kraju mandata. mi se još nismo složili o višegodišnjem financijskom okviru. E, i, i e, nismo se složili o europskom proračunu. Naravno, trebamo imati zajedničku obrambenu politiku, zajedničku obrambenu industriju. Međutim, e, pitanje je osjetljivo. To ne smije ići na uštrb drugih politika. Nemamo nikakvu vidljivost do kraja mandata stanovišta nekih država članica. Neke država e, kažu e, e, vi izglasajte parlamentarci ovaj tekst, a nas pustite na miru što se tiče svega ostalog. Slažem se sa izvještem, međutim imamo i nekih razmimoiloženja. U prvom redu članak deseti E, o e, subjektima koji su prihvatljivi. E, imam pitanje. program će se nastavljati i iza 2020. Prema tome moramo paziti E, i pojačati naše vlastite tehnološke kapacitete. Moramo biti e, vrlo oprezni kad se radi u suradnji sa trećim zemljama. U istom duhu moramo pojačati kriterij dodjeljivanja e, državama članicama kako bismo e, izbjegli začarani krug da uvijek isti ljudi dobivaju sredstva. E, e, I na kraju članak 7. Etički elementi. Ovo se financira javnim novci. Stoga evropljani se moraju pogledati u ogledalu. Moramo dati mi parlamentarci moramo dati građanima mogućnost da vide koji su to etički elementi, ne samo što se tiče tehnologije, tehnologije, već i sa aspekta korištenja. Saudijska Arabija, kako ona koristi opremu koju dobiva? E, nemamo li tu etičkih obaveza? To ova e, uredba mora osigurati. Članak 29. Stručnjaci ne možemo braniti da će odabir stručnjaka ostati tajan. Tu trebamo više demokracije i transparentnosti. I na kraju e, financirati ovaj program moramo e, pritome paziti e, na to kako izvozimo naše proizvode. E, ovaj je program mnogo ambiciozniji od prijašnjih projekata. To više nije business as usual. Hvala vam. U ime Alda, Hvala. Hvala predsjedniče. Nakon prethodnog izvještaja imamo e, projekte za sljedeći mandat, za sljedeći saziv. Mm, to je vrlo važno na operativnom planu. Zahvaljujem izvjestitelju na izvještaju koji je vrlo dobar u mnogim se stvarima potpuno slažemo, ali imamo i neke rezerve. E, e, Eduard je upravo nešto rekao o proračunu. Ja sam zadovoljan da imamo ovakav budžet kakav imamo i zahvaljujem izvjestitelju. To je tema u kojoj moramo napredovati. Ako ako budemo kasnili s ovim projektom, imat ćemo, e, čini mi se, velikih problema. E, biti ću kratak. Imam uvijek e, problem prihvatljivosti, eligibility. Možda E, to je jako političko pitanje, nije to samo tehničko pitanje, to je pitanje suvereniteta e, država članica, pitanje integritacije, integracije. E, moramo biti vrlo oprezni u izboru pravnih subjekata iz trećih zemalja mm. Eh, imamo eh, mnoge sile koje razvijaju obrambenu tehnologiju i vojnu industriju. Eh, oni ne prihvaćaju subjekte iz trećih zemalja. To ne rade ni kineski, ni američki političari, pa ni francuski tu kod tih kriterija moramo biti vrlo strogi i oprezni. E, imat ćemo i e, drugih problema, e, imam a, a, Eduard Martin je govorio o kapacitetima korištenja. Ne smijemo imati a posteriori kontrolu izvoza. E, mm, mm, imamo tu e, teškoća sa kontrolom destinacija izvoza. E, s druge strane, čestitam kad na tome da se ističe istraživanje. To je e, vrlo važno poglavlje u financiranje. E, mm, to je e, istraživanje od esencijalne važnosti u vojnoj industriji. Mm, mm. A to istraživanje za vojnu industriju ima naravno posljedica i za civilnu industriju Eh, ja bih povećao, povećao ovaj eh, postotak za istraživanje na 10%. Françoise je predložila najmanje 5%. posto mm, mm. Eh, imat ćemo i drugih specifičnih primjedama ali mislim da izvjestitelji imaju iste e, brige i iste primjedbe kao i mi. Nadam se da ćemo imati jako stanovište. E, to je važno. E, da ćemo moći obraniti rezultate pregovora. Jer to je pitanje suvereniteta Evropske unije. Hvala. Uh, Hvala vam. Gospodin Silikotis iz Guja. Hvala vam. Jasno je da Europski fond za obranu da je dio jednog općeg plana i to strateškog plana za Europsku uniju. I naravno za obrambenu industriju u Europi taj stav podupire i izvjestitelj. Smatramo da su to opasne politike i opasni argumenti, a pogotovo u području gdje imamo regionalne sukobe ratove, a čini se da Europska unija potiče nastavak takvih e, ratova. Dakle, tu je riječ o proračunu do 2027. Dakle, mi bismo to nazvali e, ofenzivnim proizvodima i opremom za države članice, a ne defenzivnim, to jest obrambenim. Među tim ulaganjima, a u kontekstu vojne industrije, imamo izvoz u područja kao što je Bliski istok. Jedna četvrtina e, njemačkog izvoza oružja odlazi na Bliski istok u Siriju i na mnoga druga područja koja su zahvaćena sukobom e, gdje se vidimo e, tisuće ljudi koji umiru i izbjeglice koji dolaze u Europsku uniju. Također želim reći da ovaj prijedlog zapravo krši e, osnovna načela Europske unije i članak 41 koji vrlo jasno kaže da svaka potrošnja ili trošak koji dolazi iz industrije sa e, e, vojnom primjenom ne može Europska unija napravo, naprosto to dati. Prema tome ovaj fond ja smatram da krši sam ugovor. Mi ćemo predložiti amandman za odbijanje prijedloga za proširenje Europskog fonda za obranu. Mi ćemo zatražiti da se ovaj fond preusmjeri u fondove za razvoj i rješavanje različitih socijalnih društvenih kriza s kojima smo suočeni. A ako Europska unija nije dosljedna sa vlastitim vrijednostima i ako nastavi financirati sukobe i ratove, smatram e, da treba dobro razmisliti o vlastitoj ulozi u mirovnom procesu. Hvala vam kolega. U ime ENF-a gospođa Le Hvala predsjedniče treba poticati e, razvoj e, obrambene industrije u Europskoj uniji e, kao i kupovanje vojne opreme u državama članicama i same Europske unije E, treba osigurati međuovisnost naših e, e, oružanih snaga i naših obrambenih industrija. Moramo jačati našu obrambenu industriju. Međutim, želimo dati nekoliko primjedaba imamo neke probleme sa amandmanima 8, 65 i još jednim. E, ova politika e, je u suprotnosti e, sa postupanjem sa nekim drugim trećim zemljama kao na primjer sa Rusijom. Već smo kritizirali ono što govorite i predlažete u amandmanu 72 i na kraju e, amandman 63 e, koji e, kritizira i ide na uštrb vrlo razvijenih industrijskih zemalja kao na primjer Francuske. A ne zaboravite da oni daju velik doprinos našom, našem proračunu. Kolika je er ima riječ? Hvala lijepa predsjedniče. Htio bih reći da ne govorim kao e, izvjestitelj u sjeni e, za socijaldemokrate, već kao, isključivo kao njemački socijaldemokrat. E, tu se radi o nekim nijansama u mišljenjima Eh, ja ću eh, navesti neke probleme koje mi imamo s ovim izvještajem. Radi se o, tome da eh, parlament nije dovoljno uključen u ovaj program mm, etičke ocjene će se, koje će donositi samo komisija. Mislim da to nije dovoljno. Naravno e, da e, pri tome mislim na, e, naročito na izvoz vojne opreme. Mm, tu na europskoj razini je vrlo teško donijeti neke liberalnije propise. Ti govori se o opremi e, koja onda završava u kriznim područjima. S tim se nikako ne možemo složiti. Što se ovdje potiče? Mm, mm, e, mm, e, ne znam da li imamo dovoljno e, strateške procjene što će e, proizaći iz ovog projekta, koji će biti konačni rezultat. E, ako, ako želimo povezati kapacitete, to je dobra ideja, na, ali to će dovesti do toga i da gubimo radna mjesta. Ako nemamo više 13 poduzeća, već samo dva poduzeća, što će se dogoditi sa tim e, radnim mjestima? Što će se dogoditi sa konverzijom? E, to je područje koje e, snažno kritiziramo. I na kraju, ovdje se eksplicitno kaže da fond treba potaći veći doprinos državama članicama obrani, većim postocima iz nacionalnih proračuna za obranu, to ne možemo e, braniti. E, naravno, branimo e, jače istraživanje u, na području vojne industrije. To podupiremo. Mm, mm. I na kraju, ne slažemo se sa pravnom osnovom. Ono što nam je predložila komisija e, nije uvjerljivo. E, u, zadnjoj diskusiji se reklo ne, strateška autonomija to nije tema. E, ono što je rekao kolega s to tu ćemo zaista imati problem. Strateška autonomija sada stoji u ovom prijedlogu Dakle, vlastita, moramo osigurati e, autonomiju na tom području. E, Mr. Alexis, Digi... Iz DigiGroa, Europska komisija, gospodin Alexis. Hvala predsjedniče i ja zahvaljujem izvjestitelju za ovaj nacrt e, izvještaja. ovaj e, nacrt podržava uglavnom stanovišta komisije. Moramo se vratiti na neke elemente, ali uglavnom imamo u slaganja na mnogim područjima. Dvije e, stvari koje su politički važne. Prvo, E, to je sudjelovanje e, e, kompanija iz trećih zemalja. Prijedlog komisije ponavlja ono što je već prihvatio Europski parlament i vijeće imat ćemo uglavnom ćemo prioritet dati europskim e, e, poduzećima e, iz Evropske unije. A poduzeće koje je u trećoj zemlji neće moći dobiti podršku zajednice. Da poduzeća koje su po, pod kontrolom trećeg zemalja će moći koristiti e, ove fondove samo pod određenim uvjetima. Moramo potaći konkurentnost e, vojne industrije Europske unije. E, prijedlog komisije dozvoljava da ovdje postignemo ravnotežu i a da zadržimo potrebnu suradnju. Mm, upravljanje programom. Tu je važno podsjetiti da je to program i za istraživanje i razvoj, industrijski program koji je važan za funkcioniranje Europske unije. To je industrijski program, a ne politički program. E, e, e, konkurentnost europske industrije je vrlo važan, važna. E, moramo e, dozvoliti parlamentu da ima e, kontrolu nad proračunom. Nad proračunom. Komitologija je također vrlo važna. To je važno za radni program. Kad definiramo radni program moramo uzeti u obzir te koje su definirani na nivou Europske unije moramo uzeti e, u, u obzir ekspertizu EASA e, kao i vladinih e, stručnjaka kako bismo održali ravnotežu koju smo imali u ADP-u. Hvala vam predsjedniči, biti ćemo na raspolaganju i izvjestitelju za daljne diskusije. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju e, na radu i dajem mu e, riječ za zaključak. E, hvala lijepa na ovim zanimljivim prijedlozima i komentarima Rad na ovom izvještaju e, zaista nije dosadan. E, navedene su razne važne točke, e, stručnjaci, tko može sudjelovati u programu i tako dalje i tako dalje. I neka druga pitanja su ovdje spomenuta koje, o kojima još trebamo raspravati. E, sudjelovanje drugih pravnih subjekata. Radi se o europskom e, suverenitetu, o strateškoj autonomiji. E, svi stručnjaci i francuski naglašavaju da europska sigurnost je zajamčena NATO-om, Sjevernoatlantskim paktom. To će tako ostati i u budućnosti. Eh, a radi se o tome da otvorimo program za evropska poduzeća eh, u, u kojima sudjeluju i treće zemlje. To se tiče, na primjer, eh, Ujedinjene kraljevine. Želimo da Britanija ostaje važan partner i nakon Brexita. To je važno za europska poduzeća da izražene su neke rezerve. Čuli smo kolege iz Njemačke. Mm, mm, e, e, njih, njihova, njihov je klub ili stranka protiv e, povećanja sredstava, ali to se ne, ne odnosi i na njemačku vladu. Mm. velika koalicija je poslala e, više oruđa nego ikada u krizna područja a e, u tome je sudjelovala i vaša stranka evo to je jako važno moramo imati mjerljive posljedice ovih, ovog programa. Program mora dovesti do toga da pojačamo obrambene kapacitete Europske unije. To je za nas sve jako važno. Hvala lijepa izvjestitelju, hvala mu na velikom trudu koju uložio u ovaj izvještaj. E, rok za podnošenje amandmana je 12. rujna. Što se tiče vremenskog okvira, to ćemo definirati kasnije. Zaključujemo ovu točku. Mm, točka 11 dobit ćemo o trebali smo dobiti izvještaj o misiji u Norvašku a e, izvjestiteljice nema. Gospođa Virkonen će biti s nama 24. rujna. Ima li kakvih komentara? Sljedeći, e, sljedeća sjednica e, je u 10. rujna u Strasburu u, počinjemo u 7 sati, radit ćemo do 9, 21 i 30. Oprostite, u 19.30 u Strasburu. Mm, e, radi se o okvirnom programu. Nemamo mnogo vremena, molim da to uzmete u obzir. Dakle, vidimo se u ponedjeljak na večer. Hvala lijepa, doviđenja za tjedan dana, a možda i ranije. Doviđenja.